Okay, colleagues, we're a little bit late because we were, we were in the other building. Kolege, malo kasnimo, bili smo u drugoj zgradi. Drago mi je da je naš prijatelj Moris Ponga ovdje danas opet s nama, ali ga vozamo iz zgrade u zgradu. Dakle, Točka 27. Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije s jedne strane te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane. Dakle, e, riječ je o novom odnosu s prekomorskim zemljama i područjima i drago mi je da Moris Sponga koji je stručnjak za ovo razdoblje je naš izvjestitelj i po postupku konzultacija prema članku 203 ugovora o funkcioniranju Europske unije vijeće mora dobiti mišljenje parlamenta prije nego što može donijeti odluku. Na sastanku u rujnu e, čuli smo od e, udruženja e, tih zemalja, dakle prekomorskih zemalja i područja, one će se moći prijavljivati e, za e, tematske e, sredstva u budućnosti. Drago mi je što vidim Morisa Pongu ovdje, da je živ i zdrav i da će nam se sada obratiti. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dragi kolege, ja bih vam volio predstaviti e, svoj nacrt izvješća o novom sporazumu e, odnosno odluke o prekomorskom pridruživanju. Kao što znate, meni ovo leži na srcu. Komisija je najavila instrument za prekomorska područja E, prema tome danas je vrlo sretan dan. To nisu zemlje u razvoju, to su članice europske obitelji koje se suočavaju sa specifičnim izazovima i poteškoćama kako bi provodile ciljeve održivog razvoja. Prijedlog komisije uzima u obzir Brexit i predlaže partnerstvo za 13 prekomorskih e, područja u Karibima, Pacifiku, Atlantiku i Indijskom oceanu. Ovo je vrlo kvalitetan prijedlog i želim čestitati komisiji na tome. Međutim, Čini mi se da se e, na nekoliko mjesta još može poboljšati i zato sam predložio 87 amandmana nakon što sam razgovarao sa civilnom društvom tih područja i e, tih državama članicama. Dakle, Rekao bih četiri glavne stvari. Prvo, osnažio bih političke veze između Europske unije i prekomorskih područja. Bitno je da ta područja više sudjeluju u definiciji i provedbi europskih strategija za njihovo područje. Europski parlament koji predstavlja europske građane pa i građane prekomorskih područja mora u tome igrati veću ulogu. Drugo, drago mi je što instrument ima proračun. Međutim, mislim da nije dovoljno transparentan kad je riječ o načinu dodjele sredstava među pojedinim prekomorskim područjima, samo omotnica za Grenland je e, konkretno navedena, a za ostala nedostaju pojedinosti. U mom izvješću predlažem da se dodjele e, konkretna sredstva, odnosno konkretni postoci po području na temelju nekoliko objektivnih kriterija. Želim vam skrenuti pažnju na činjenicu da je parlament na plenarnoj sjednici prošlog tjedna e, usvojio stajalište o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru i da želimo pozvati na dodjelu 679 milijuna eura. To je više od onog što je predloženo sada jer tamo postoje velike potrebe, a prekomorska područja e, se moraju oslanjati na Europsku uniju. E, dakle, ne možemo ići ispod 669 milijuna eura. Zatim trebamo poboljšati programiranje Htio sam objasniti sva primjenjiva pravila, a ne fokusirati se samo na e, milenijske ciljeve razvoja. Dakle, prekomorska područja su otoci sa malim stanovništvom. Jedan ima manje od 2000, na primjer, pa se pravila moraju pojednostavniti i na kraju dostupnost europskih programa. To je jako važno. Ja sam predložio da komisija učini da programi budu doista dostupni e, na način da će ih prilagoditi na način koji je potreban. Na primjer, kad je riječ o prijevozu, o mobilnosti, ako se ne prilagode troškovi e, prijevoza iz nekog područja u države članice neće se, neće se koristiti optimalno taj prijevoz. Zatim predložio sam konkretan website e, koji će navesti e, sve natječaje i na kraju treba uzeti u obzir prijedloge parlamenta u budućim pregovorima. Hvala na ovim jasnim prijedlozima. Dakle, ako se kolege slažu, prvo ću dati riječ Mariji jer mora ići na drugi sastanak. Hvala lijepa. Marije. Hvala i Moris. Za nas je ovo doista dobro mišljenje. Agenda 2030. treba doista poštivati promjene smjernice za zaustavljanje posljedica klimatskih promjena udaljene prekomorske zemlje pate od takvih problema. Zato nam je ovo jako važno. Isto tako pozdravljamo onu formulaciju koja se odnosi na rodnu ravnopravnost. To je također jako važno i drago nam je što se to nalazi u ovom izvješću. A što se tiče um, provjere na sredini programskog razdoblja, to nam je također važno. Jedino što nam nedostaje je eventualno pitanje hoćemo li prekomorske zemlje uključiti u Europski strukturni fond. Možda bi Moris o tome nešto mogao reći, zašto toga nema u izvješću, ima li nekih pravnih problema s tim, ali evo mislim da bi to mogli još ubaciti u taj tekst. I onda još e, amandman 45. To nam je važno jer nam je važno da pomoć Europske unije ne djeluje e, kao nešto što razdvaja. E, to nije nešto što bismo voljeli vidjeti. Puno hvala. Ispričavam se, ali ja sad hitno moram napustiti ovaj sastanak. Prostite. Hvala, Marija. Želi li se još netko od kolega javiti? Da, e, gospodin Franculika. Kao izvjestitelj u Sijeni e, za ovo važno pitanje htio bih reći da prethodnici e, ekosustava i upravljanje ekosustavom da su E, ta područja, posebno Grenland, prioritet za Europsku uniju u tom smislu i da im je potrebna potpora e, zbog e, toga što je trgovina stvorila dobre sinergije sa fokusom na mrežama izgradnje kapaciteta budući da ta područja su e, u europskoj obitelji e, neka diverzificiraju svoja gospodarska e, tva i koriste alternativne izvore energije što dovodi do ubrzanih inovacija kao što znate, mnoga su e, bila prisiljena izraditi nove strategije za ulaganja e, i e, planirati gospodarski rast koji poštuje okoliš. Mi smo to s velikim interesom analizirali i predlažemo novi specifičan financijski instrument i proračun za PZP-ove želim još jednom naglasiti važnost buduće suradnje s PZP-ovima i pozdraviti odličan posao gospodina Ponge. E, on je izradio uravnoteženo izvješće uzimajući u obzir i Brexit. E, dakle, e, povezivanje sa PZP-om se mora naslanjati na tri ključna stupa konkurentnost, smanjiti krhkost, odnosno ranjivost, a isto tako oni gradovi u partnerstvu trebaju e, snažan institucionalni e, snažnu institucionalnu arhitekturu i na kraju želim naglasiti da moramo i dalje se usredotočiti na to da nađemo bolje načine da bi gospodarski rast koristio većem broju ljudi imajući na umu održive, e, ciljeve održivog razvoja i provedbu e, pariškog sporazuma. Hvala vam još jednom. Gospodine izvjestitelju. Mislim da ćemo vrlo učinkovito na ovome surađivati. Želi se još netko javiti za riječ o ovom ovoj točki? Ako ne, Europska komisija e, e, možda želi nešto reći. Da, imamo nekoga. Nisam dobila vaše ime. Je li to gospođa Miljo? Da. Hvala. Gospođo predsjedateljice, gospodine izvjestitelju, dame i gospodo. Komisija zahvaljuje gospodinu Morisu Pongi na nacrtu izvješća, pozdravlja nacrt odluke komisije i donosi neke važne elemente koji će obogatiti naše razmišljanje o budućem odnosu prema PZP-ovima. Dakle, prvo govori se o potrebi da se poveća politički dijalog između e, komisije i PZP-ova. E, komisija je predana tom cilju e, kao i bilo koji pravni instrument. Ovo je samo okvir za djelovanje i komisija je vrlo predana u ovom smislu. Pozdravljamo jačanje dijaloga između e, EU-a i PZP-ova kada je riječ o regionalnoj integraciji. To mora biti jedna od fokusnih e, točaka u budućnosti. Mi se u načelu ne protivimo ideji da predsjedništvo vijeća sudjeluje u raspravama, osobito na godišnjem forumu. E, druga točka odnosi se na prilagođavanje instrumenta specifičnostima PZP-ova. Mi smo primili na znanje ono što brine izvjestitelja. E, tu se e, spominje i e, sporazum za susjedstvo, e, no želimo pojasniti da je komisija odlučila pojednostavniti arhitekturu svih tih e, instrumenata i izraditi jedan jedini programski okvir a to e, je opisano u dokumentu o instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Ali to bi u budućnosti moglo povećati pravnu sigurnost. Važno je naglasiti da to pozivanje na postupke instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju nije nešto što se protivi e, nastavku pojednostavljenih postupaka koje komisija želi nastaviti. Treće se odnosi na e, omotnice i raspodjelu među PZP-ova. Mi smo primili na znanje e, vašu zabrinutost i o tome ćemo razgovarati u okviru pregovora o budućem e, VFO-u. Obzirom na pitanja koja se odnose na britanske PZP-ove. E, omotnica je povećana za 3%, posto e, a dodjela Grenlandu e, se temelji na specifičnim povijesnim i teritorijalnim konvencijama raspodjela među ostalim teritorijima će se obaviti ex post na temelju definiranih kriterija. Primili smo na znanje želju izvjestitelja da se e, pažnja konkretno e, posveti e, klimatskim promjenama i okolišu. To utječe na sve PZP-ove, a četvrta točka odnosi se na pristup europskim programima Dakle, postoji načelo prihvatljivosti, eh, automatske prihvatljivosti. Svi eh, ti PZP-ovi su tu ravnopravni s državama članicama. Komisija je bila i proaktivna u svim e, programima Europske unije e, o kojima se sada pregovara kako bi bili učinkovitiji i tu će se nedvosmisleno reći da postoji načelo otvorenosti sudjelovanju PZP-ova. Obzirom na podršku e, za PZP-ove sutra udruga PZP-ova će o tome raspravljati, a imajući na umu načela e, ciljeva održivog razvoja i okoliša, mi smo uzeli u obzir e, sve kriterije koji se odnose na rodnu ravnopravnost, e, razvojne ciljeve i klimatske ciljeve i procijenjeno je da e, akcije u PZP-ovima e, su dva su u okviru dakle 25% eh, u okviru eh, omotnice za 2020. godinu. Eh, to odražava opredjeljenost komisije za pariški sporazum ako OCT-ovi e, izaberu e, neko područje na koje će se fokusirati koje nije vezano uz klimu, e, eto, hvala vam na pozornosti. Hvala, gospodine Ponga. Nekoliko je govornika postavilo pitanje, upućeno pravo mamam. Želite li odgovoriti ili nešto reći? Samo bih rekao da PZP-ovi ne mogu koristiti strukturne fondove. Ti fondovi su e, rezervirani za europske regije, tako je to e, prema našim propisima. Dakle, ova područja, prekomorske zemlje i područja, oni nisu europske regije, znači ne mogu koristiti strukturni fond ti, na primjer, to su poteškoća koju imaju prekomorski departmani Francuske one imaju taj e, status najudaljenijih područja. Hvala na ovom razjašnjenju. Marija je morala otići, ali vidim da su svi drugi e, zapisali ovo. Znači, dragi kolege, 22. E, prosinca ne 22. studeni, oprostite, e, dakle četvrtak ovaj je krajnji rok za podnošenje amandmana, vrlo kratko vrijeme, ali to je povezano sa višegodišnjim financijskim okvirom. Doduše ne piše do kojeg sata 22. do 12. Znači čak nije ni <laughs> pet poslje podnje. Ne, ipak je pet poslje podne. Evo, daćemo vam malo više vremena. Znači, 11 do pet poslije podne, a moramo ovome glasati u prosincu. Ako ne napravimo to u prosincu, onda nećemo moći utjecati na odluku vijeća. Zahvaljujem svima, zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Pongi, a mi prelazimo na 28. točku dnevnog reda, a to je provedba uredbe o općem sustavu povlastica. Kao što to znate, tu se radi o evaluaciji komisije na sredini programskog razdoblja. E, radi se o izvješću e, odbora za trgovinu o sustavu povlastica, općin sustav povlastica, koji omogućuje e, osjetljivim, ranjivim zemljama u razvoju da, izvoze u Europsku uniju uz manje carine ili čak sasvim bez carina i to im daje onda ovaj ključni pristup tržištu Europske unije i tako pridonosi njihovom rastu. E, parlament e, redovno procjenjuje učinke ovakvog programa E, i pritom se e, naročito pažnju e, poklanja korisnicima e, programa OSP plus e, koji imaju još dodatne e, preferencijalni pristup i pogotovo se pazi na način na koji su oni uključili međunarodna ljudska prava i prava prema Ujedinim narodima i Međunarodnoj organizaciji rada. S obzirom da ovdje nije gospodin Bogdan Venta, zamijenit će ga gospodin Frank Engel. Hvala ti, da nemam tu nekih... Ne, ne me danas ili sutra. će naš e, kolega e, Bogdan Venta postati e, gradonačelnikom Kila, pa evo da je posljednji put da nam je on ovakav posao obavio za nas, zahvaljujemo. Ja bih dodao, odnosno rekao tri stvari u vezi s ovim temom. Dakle, OSP-ovi i OSP-ovi plus daju određene prednosti pojedinim zemljama i dosad su pokazali se vrlo korisnima. To je jedan od instrumenata kojima se može raditi na iskorjenjivanju siromaštva. 2016. E, na primjer gotovo 63 milijardi eura je vrijedio e, uvoz iz e, zemalja prema e, pravilima ili prema odnicima OSP-a. Ako Eh, eh, no tu su uključeni različiti instrumenti, a analiza pokazuje da zapravo nisu svi jednaki. 31,5 je došao iz zemalja standardnog OSP-a, a manji je eh, dio tog iznosa došao iz zemalja korisnica OSP plusa. To su najsiromašnije zemlje na zemlji povezane sa programom USP-a e, su i neke uvjetovanosti. E, od osam zemalja koje su u toj grupi, samo je jedna u Africi. A možda će se u narednim godinama razmišljati o proširenju te grupe tako da bude više zemalja uključeno sve ako one i ne bi ispunjavale sve one uvjete koji su danas e, postavljeni. E, zemlje OSP plus e, su ostvarili vrlo mali napredak u početku u pogledu ljudskih prava i radnih prava, ali zabilježen je određeni pomak. Dakle, evo, ovo su vrlo kratke kratki komentar. Pa da, hvala. Naime, e, tu ni ne treba biti previše amadmana da ne bismo razvodnili nešto što je vrlo jasna poruka koja je upućena. E, izvjestitelji u sjeni e, želi još netko reći? Imamo Doru Franculiku koji danas također vrlo napredno radi. Da, ja zapravo mislim da je ovaj odbor jedan od najvažnijih e, u parlamentu, pa mi je stoga drago to raditi. Poštovani e, kolege, E, sustav OSPA e je napravio preferencijalne carinske kvote kako bi zemljama u razvoju pomogao u njihovoj uključenosti u grupe gdje se vodi računa o ljudskim pravima, radnim pravima, zaštiti okoliša, borbi protiv e, trgovine drogom. Ja kao izvjestitelj cijeni sam vrlo pomno e, pročitao evaluaciju komisije na sredini programskog razdoblja i rekao bih da je komisija provela prilično obuhvatnu analizu i funkcije OSP-a i utjecaja OSP-a kako u zemljama korisnicama tako u Europskoj uniji. Ukazalo se na pozitivne gospodarske učinke e, e, dakle došlo je do porasta uvoza iz tih zemalja koji su sada oko 5%. Uh, ukupnog uvoza uh, i imamo 23 zemlje, uh, da to se odnosi na 23 zemlje pod programima OSP-a. Dakle, imamo bestarinski uvoz, on je za zemlje EBA, dakle sve osim oružja programa je također narastao. OSP je jedan od ključnih instrumenata e, razvoja e, trgovine sa takvim državama i svakako ga treba podržati. I u tom smislu je evaluacija komisije nudi e, mehanizme kojima bi se situacija u buduće mogla još i poboljšati. Dakle, ovdje se radi o poticajima, inicijativama i trebamo biti dosljedni, a vidjelo se da to dosad sad nije uvijek bio slučaj. Komisija mora pokazati da je spremna e, reagirati, poduzeti akciju kada neke od ovih zemalja, e, kada se u njima pogoršava situacija i pa čak i kad se ne ostvaruje nikakav E, napredak. Na primjer, ako razmislimo o Kambođi i Mijanmaru, e, njihova situacija u posljednje vrijeme je takva da ih je trebalo spomenuti, e, jer ne vidimo recimo da države poput Vijetnama postižu sporazume o slobodnoj trgovini s Europskoj unije, a takve je sporazume mnogo teže iz njih izaći tako da Europska unija mora iskoristiti one instrumente koje ima u fazi OSP-a, programa OSP-a. Dakle, tu trebamo iskoristiti tu našu priliku da e, potaknemo usvajanje i ratifikaciju svih ključnih konvencija Međunarodne organizacije rada. Recimo, ne možemo kroz ASP riješiti sve što ima veze sa trgovinom, međutim, e, možemo e, nastojati da se ono što tražimo u tim zemljama pomogne iskorjenjivanju siromaštva. To ne možemo postići uobičajenim e, trgovinskim sporazumima. Dakle, moramo paziti da ono što radimo u pogledu trgovine, e, da to podržava poštenu e, podjelu da ublažava loše negativne posljedice razvoja poput zemlje Također treba stalno imati na umu e, temeljna ljudska prava i e, prava, radna prava i e, vrlo mi je drago da će se na ovoj temi i dalje raditi i podržavam izvještaje. Želi li još netko nešto reći o ovu temu? Ne, onda možda netko od gostiju iz glavne uprave za trgovinu, gospodin Hatum. Ja sam uvijek donekle ispravno izgovorila prezime. Je. Hvala. Da, sasvim ok dakle, e, mi radimo na preferencijalnim reživima u trgovini e, dakle odnosno na polasticima e, Mislim da smo čuli vrlo dobro mišljenje. Hvala. Samo bih vas podsjetio na trenutak kada je sastav, e, nacrtove uredbe da je tada već Europski parlament odigrao svoju ulogu i tu vam zahvaljujemo. E, mi dakle sada e, smo proveli ovu evaluaciju i ona pokazuje da ona ostvaruje svoje ciljeve ti programi. Dakle, imamo zemlje koje doista postižu zacrtane ciljeve. Ovo je u, grupi koja je, e, ima najvelikodušnije uvjete je 62% njihovog e, izvoza je prema Europskoj uniji, za drugu skupinu je 54%. E, istovremeno čini se da to nema negativnih posljedica za našu industriju jer smo tako usmjerili popis korisnika tako da E, zapravo e, dakle nema loših utjecaja na e, našu proizvodnju. U evaluaciji smo pratili i način upravljanja ovim aktivnostima. Tu je malo teže bilo procijeniti što je konkretno učinjeno e, i tu smo onda pratili e, svaku zemlju pojedinačno. Vrlo ću vam rado dati informacije o tome ako vas to zanima. Sam sam usko surađivao s sa ljudima iz tih zemalja. Jedna od e, bitnih tema je vezana uz transparentnost i praćenje, isto tako uključenost civilnog društva. To su aspekti koje bi e, se moglo i trebalo osnažiti. Sa stališta komisije ono što želimo još ojačati u buduće, to je ona posljednja točka, dakle uključivanje većeg broja dionika. Na tome već radimo i to ne traži promjenu uredbe. E, isto tako e, bolj rast e, stope iskorištenosti u zemljama korisnicima. Dakle, ta stopa jest porasla, ali bi mogla i trebala biti još viša. Zatim imamo u samoj uredbi jedan mehanizam koji povezuje iskorištenost sredstava i kredibilitet, s kredibilitetom same e, države korisnice. Osim toga, e, nastojimo e, pratiti zemlje u grupi OSP plus na taj način da možemo utjecati na neke od ključnih problema upravo u pojedinim zemljama. Evo još samo malo. E, s obzirom da smo u odboru DEVE, mislim da je vrlo jasno kakva je relevantnost e, e, teme programa OSP-a za ovaj odbor. Moglo bi se misliti da jedan od efekata OSP, p-a, OSP p-a plusa bi trebala biti diversifikacija izvoza, što znači te bi zemlje mogli dobiti nove investicije pa bi mogli izvoziti i u neke nove sektore, ne one gdje već jesu donekle snažne za to nemamo baš onoliko pokazatelja i dokaza za to kao što bi čovjek možda očekivao, tako da je to možda tema kojom bi se netko mogao pozabaviti. Isto kao i način da se e, riješe, razriješe uska grla. E, recimo znamo temu porijekla e, tu bi te zemlje možda trebale određenu pomoć i posljednja e, tema koju želim spomenuti e, to je da se naša trgovinska politika temelji na vrijednostima, kao što svi znamo, a za neke od ovih zemalja je to još uvijek nova koncepcija, njim jasno na trgovinsko načelo, ali svi mi kada odlazimo u te zemlje, kada razgovaratamo s ljudima, imamo, ni nam uvijek jednostavno objasniti kako trgovina i vrijednosti mogu ići ruke pod ruku. Dakle, da, su, da je poštivanje nekih vrijednosti zapravo i od gospodarskog interesa. I e, zatim Znači, nam je potrebno je da i dalje radimo sa e, svim dionicima, da kako da je tu parlament uključen, ali i ostali e, i e, pokušamo utvrditi na kojim se mnogovima se od preporuka može odmah pokrenuti rad za dalje. Eh, hvala vam, hvala nas i na svim prijedlozima eh, u vezi s tema kojima bi se upravo mi mogli pozabaviti ovu, u ovom odboru, dakle pomoć za trgovinu, aid for trade, kao što ste rekli. To bi se svakako moglo ugraditi u neki amandman. Frank, želiš li još nešto reći prije nego završimo? Ne, ne čini mi se da se išta od suštinskog značaja još može reći. Da, možda da postoji određeni manevarski prostor, prostor za poboljšanje i napokon ovo je jedno od područja gdje bismo mogli ostvariti cilj na vrlo učinkovit e, način i znatno povisiti e, trgovinu sa e, onim zemljama koje smo identificirali kao korisnike i koje su e, naše ciljne zemlje za razvojnu politiku. Dakle, proširiti i opseg instrumenata koji stoje na raspolaganju. To je možda također možda još jedan od načina da oni budu lakše dostupniji. Hvala. U redu, hvala. E, rok za amandmane je malo dulji e, od onog prije. 30. studeni u 11 sati, e, a u siječnju ćemo glasati o ovome. Sada govori sljedeća točka dnevnog reda, uspostava programa Europskih snaga solidarnosti nama je ovdje nacrt e, mišljenja, ponovo je Eleni Tokarus, koja doista je ovog tjedna vrlo mnogo napravila za naš odbor. Podsjetila bih vas da je dio e, ovog prijedloga se odnosi na humanitarnu pomoć, to su odredbe u poglavlju četvrtom. Odredbe u poglavlju četvrtom su isključivo u našoj nadležnosti. Oni u šestom, sedmom i osmom poglavlju su isključiva nadležnost e, odbora za kulturu, što znači da mi tu ne možemo podnositi e, e, amandmane. Znači, članci šest, sedam i osam, to je nešto o čemu ne trebamo, ne možemo predlagati amandmane. A što se tiče svih ostalih, tu imamo zajedničku nadležnost, e, e, pa dakle možemo. Evo, Eleni, imaš riječ. Thank you, Hvala, predsjedateljice. Prije nego što predstavim svoje mišljenje, želim reći da je težak dio posla obavio kolega Hajdini Halidu i mislim da je pošteno ukazati na to. E, ja sam radila na mišljenju od samog početka i izrazila sam svoje ideje tijekom rasprave koju smo imali ranije. Te vjerujem da je spajanje inicijative europskih dobrovoljaca sa europskim snagama solidarnosti nešto što može pružiti humanitarni fokus i e, iskustvo volontiranja i to pozdravljam. Možda bi to moglo biti rješenje, važan korak za mlade ljude koji žele raditi u humanitarnom sektoru i važna, važan ulaz u područje dragovoljnog djelovanja, prostor za starije profesionalce, nevladine organizacije koje mogu doći do sredstava ukoliko žele sudjelovati u novom programu. Zato je naša preporuka ne koristiti prag od 30 godina vezano za inicijativu za EU dobrovoljce, za dobrovoljce kako bi i iskusnije osobe mogle dragovoljno, dobrovoljno djelovati, pogotovo ako se zahtjeva poseban trening ili obuka. E, zato bismo željeli zadržati dobnu granicu za Europske snage solidarnosti, ali naglasiti mogućnost da se e, uključi stručnjaci e, starije dobi kako bi neprofitne humanitarne organizacije i pojedinci mogli iskoristiti trening i sredstva ukoliko žele sudjelovati u novom programu. Bilo bi važno da organizacije koje su već akreditirane da one ne moraju proći kroz isti proces kad nova uredba stupi na snagu. To je jako, jako važno jer već sada imamo jako puno nevladinih organizacija koje su evidentirane ili registrirane unutar europskih snaga. E, što se tiče nove oznake kvalitete za organizacije koje sudjeluju, to nam je iznimno važno moramo zajamčiti da evropske dobrovoljne humanitarne snage budu komplementarne i konzistente s drugim našim aktivnostima u tom sektoru. Taj dio budućih programa treba provesti poštujući humanitarne principe i <clears throat> na koordinirani učinkovit način. S tim u svezi, amandmani koji smo stavili na prijedlog komisije usredotočuju se prije svega na izgradnju kapaciteta na lokalnim razinama, na izgradnju otpornosti razvoja vezano za humanitarni razvoj, smanjenje rizika od katastrofe i podizanje svjesnosti o humanitarnim načelima. Osim toga, veći naglasak trebamo staviti na održiv razvoj, na načelo da nitko ne smije zaostajati, biti ostavljen, iskorjenjivanje siromaštva i rodnu ravnopravnost. To smo sve izrazili u našem mišljenju. Gospodo predsjedateljice, imam još samo jednu zadnju e, stvar koju želim reći, a to je financijski aspekt. Komisija se uzdržala od toga da spominje konkretne iznose, već kaže da bi financijska omotnica za provedbu programa u cjelini bila milijarda 260 milijuna eura po sadašnjim cijenama. Mislim da bismo o tome trebali razmišljati jer se radi o proračunskim alokacijama između različitih aktivnosti ili pak o ove dvije grane Evropskih snaga solidarnosti. Ja ću s tim u svezi podnijeti dva amandmana, a isto tako pozdravljam eventualne ideje mojih kolega kao izlaganje izvjestitelja u sjeni. Hvala, hvala. Enrique Guerrero ili Adam Schelf. Schenfeld. Oba e, su dakle izvjestitelja u sjeni ovdje. Adam za pučane. Zahvaljujem. Predsjedateljice. Moram reći da mi je bilo posebno drago raditi na ovom dosjeu jer o njemu i danas mogu reći samo sve najbolje. To znači da visoko cijenim rad izvjestiteljice i svih koji su bili uključeni e, u izradu ovog mišljenja. Mišljenje je napravljeno doista na najvišoj razini i ocjenjujem ga pozitivno. Nadam se da neće mišljenje doživjeti ili zahtijevati neke prevelike korekture sada. Cijela ova ideja i ciljevi su doista važni. Pojavljivale su se određene zadrške ili razmišljanja e, ipak u vezi s ovom temom. Prvo, čulo se da e, nije dobro imati ovu dobnu granicu, zato što starost pojedinca ovdje ne bi trebala igrati tako važnu ulogu. Najvažniji su elementi ciljevi koje kanima postići. Ali s tim u svezi naravno treba uzeti i dobne granice u obzir. Ukoliko želimo imati profesionalne snage solidarnosti u kojima će sudjelovati europljani i europljanke, a te će snage djelovati ne samo u Europi, već i diljem svijeta, tada moramo znati da se ti ljudi u te snage uključuju dobrovoljno, dragovoljno i to se treba odvijati na najvišoj profesionalnoj razini. Tako da određivanje dobnih granica pogotovo ovako e, doista niske dobne granice nema previše smisla zato što mislim da bismo trebali djelovati učinkovito a ne se e, ograničavati na određene e, dobne skupine no ukoliko doista trebamo ljude koji će se dalje obrazovati i koji će ulaziti u određene treninge da bi obavljali svoje eh, humanitarne aktivnosti, tada bismo iz tih razloga mogli opravdati postavljanje dobne granice. U većini država smatramo da mladi ljudi su danas mladi do 35. godine života, a ne do 30. godine života. Dakle, to nisu mladi od 18 ili 19 godina, već od 20, 25, 30 ili, ili više godina, 35. Tako da bih ja tu granicu svakako pomaknula na 35 godina. Postoji još jedan element, a to je jačanje učinkovitosti i popularizaciji ovih e, aktivnosti. Ne radi se ovdje samo o novcu, to možemo raditi i na, i na druge načine, jednako učinkovito. Do sada smo mislili, odnosno do 2020. imamo taj okvir u kojem smatramo da će E, interes za dragovoljno djelovanje biti prilično ograničeno. E, razmatralo se o broju od stotinu tisuća dragovoljaca koji bi ušli u ove snage, a onda da bi se to povisilo na pola milijuna ljudi. Mislim da to trebamo pozornije promotriti, pogotovo što se tiče pitanja sigurnosti. Ako se radi o jako mladim ljudima, ljudima bez iskustva koje sada izlažemo određenim rizicima ili čak opasnostima, tada to ne bi bilo dobro jer moramo optimirati učinkovitost ovih humanitarnih aktivnosti. To je jedan element s kojim bih se volio suočiti ukoliko možemo poboljšati na neki način suradnju sa pojedinim institucijama u državama članicama koje su se već prije posvetile rješavanju ovih problema. I na kraju, ono što je uvijek najteže, a to je struktura proračuna i sredstva koja trebamo, ali mislim da je to pitanje koje treba raspraviti u jednoj kasnijoj fazi. To bi dakle za sada bilo sve. A sve u svemu pozdravljam ovaj dokument kao jako dobar uz eventualno moguće amandmane. Hvala, Enrique Guerrero. Ja ću se složiti s ocjenom prijedloga koju smo malo prije čuli. Smatram da je Eleni ovdje vrlo dobro obavila svoju zadaću, odrazila je rezultate naše rasprave koje smo imali ovdje i na prethodnim sastancima i općenito govoreći moja politička obitelj stoji upravo e, i podržava upravo smjer u kojem ide njeno mišljenje. Radi se tu o humanitarnim aktivnostima, o integraciji evropskih snaga solidarnosti i o dobrovoljcima koji su spremni pomoći unutar Evropske unije djelovati kao humanitarni radnici ili djelatnici i to će činiti temeljem načela humanosti, neovisnosti, neutralnosti, nemiješanja. Ukazujući na neke aspekte koji su meni bili važni, a ja sam o tome govorio na prošlom sastanku. A sad što se tiče samog proračuna. Ja mislim da se radi o određenom zadatku, ali ne znam e, moramo li baš u ovom trenutku odrediti novčani iznos. Zato što se radi o jednom mišljenju, mišljenju o jednom aspektu našeg djelovanja, a ekonomski aspekti se rješavaju na nekim drugim odborima i na plenarnim sastancima i u pregovorima i tako dalje. Dakle, onda se tamo naše želje pretvaraju u određene iznose. Mislim da mi to ne trebamo činiti. Mislim da bi bilo bolje da se dogovorimo i da napišemo jedan jasan stavak gdje piše da ostvarivanje ciljeva koje želimo da ostvare Evropske snage solidarnosti zahtjeva razinu proračunske pomoći el que previamente existía para el anterior cuerpo europeo de, de solidaridad. Eh, Eto, a sada nekoliko riječi o dobnoj granici. Ja imam tu nekakve mješovite osjećaje. S jedne strane mislim da bismo trebali mobilizirati mlade oko evropskih vrijednosti, na njima se i temelji suradnja u europskim snagama solidarnosti ili pomoć u slučaju nekih prirodnih katastrofa i tako dalje. Mislim da bismo trebali tražiti prije svega mlade, mlade dobrovoljce. Jer istovremeno moramo biti svjesni da određene aktivnosti koje su reakcije ili naš odgovor na neku krizu zahtijevaju iskustvo, trening, obrazovanje i osobnu zrelost koja vrlo često <laughs> nije <laughs> karakteristika jako mladih ljudi. Tako da bih ja s jedne strane bio za nekako polovično ili srednje rješenje. Dakle, povisiti ovaj dobni prag – i tu se slažem da 30 godina danas je niski prag. Neću vam ja reći koliko <laughs> imam godina, ali 30 godina mi se ipak čini premala dobna granica. Možda da podignemo granicu na 35 godina. I da u određenim okolnostima vezano za određen tip reakcije tražimo i naravno ozbiljnije ljude u Europskim snagama solidarnosti zato što oni imaju iskustva i kapacitete za obavljanje određenih zadaća. Tako da smo mi ti koji će podnijeti jedan amandman ili nešto u tom smislu. Također podržavamo rodnu ravnopravnost, ali mislim da taj dio treba nadopuniti pozivajući se ili ukazujući na ranjive skupine, među njima ljude s invaliditetom, na primjer, ili druge ranjive skupine osoba koje izlaze iz ove rodne ravnopravnosti zato što humanitarna pomoć nije nešto što možete obavljati uvijek i stalno, već je to naprosto trenutak kada trebate reagirati. I doista e, većinom tu sudjeluju e, e, žene a, i žene sudjeluju više u zemljama koje nisu razvijene i koje su u razvoju. A sada, i to je zaključno što ću reći, mislim da bismo u mišljenju mogli zahtijevati da u snagama solidarnosti imamo ljude koji su već ranije sudjelovali u sličnim misijama ili operacijama i koje mogu biti pozvani u skladu s iskustvom koje su stekli u prethodnim aktivnostima te vrste. Radi se doista o delikatnoj temi, zato što ne želimo na neki način profesionalizirati dobrovoljnu humanitarnu pomoć, ali doista ako je čovjek već sudjelovao u takvim aktivnostima, a sada odjednom postaje funkcionar e, pod navodnicima e, humanitarne pomoći zbog svojih karakteristika. Dakle, imamo ljude koji su već iskusni u tim područjima ili u tim djelatnostima i koje mogu tražiti nevladine organizacije s kojima želimo surađivati. Hvala. Više se nitko ne javlja za riječ, a, pa ću postaviti neka pitanja komisiji. Prvo, ovo pitanje dobi Ovdje imate različite programe. su, kolege su komentirali o tome. E, mladi ljudi, dobrovoljci i tako dalje. Onda imamo, to smo prošli put spominjali, humanitarnu pomoć. E, tu se puno starijih ljudi uključuje. Na kraju svoje karijere ljudi se žele baviti humanitarnim radom. To je drugačija vrsta posla. I kao što sam zadnji put rekla, um, često mlade ljude šaljemo na zadatke u zemljama u razvoju, a tamo bi njihovi mladi ljudi mogli obavljati te zadaće. I razumijem ono što je rekao Enrique, da ljudi, mladi ljudi žele iz naših država otići u druge države i biti korisni, ako imaju 18, 19 ili 20 godina. Mislim da bi oni trebali biti predmetom razmjene i zajedno sa mladima iz tih država raditi na svojim projektima. Zašto bi mi mi naše mlade ljude slali da grade školu u nekom siromašnom e, dijelu Afrike kada tamo ima jako puno također mladih ljudi. Dakle, razmišljanja su različita. Želimo objediniti dvije različite stvari u jednom programu, pa trebamo razmisliti o poruci koju šaljemo. E, zato što državljane Evropske unije šaljemo u te daleke zemlje, a ne zapošljavamo lokalno stanovništvo. Drugo, koliko ćemo financijsku podršku dati tim, dobrovoljnim snagama? UNICEF, e, mladi ljudi, danas je dan e, djece, e, UNICEF nerado gleda na to da se zapošljavaju tu ljudi koji već imaju veze i novac. To su, na primjer, djeca, ljudi koji ovdje rade, pa oni nekoga nazovu i tako dalje. Tko su ti ljudi koji sudjeluju? Gdje nalazimo te mlade ljude? E, idemo li prema školama? Tražimo li neke socioekonomske pokazatelje o tim mladim ljudima koji sudjeluju? Ko su ti dobrovoljci koji sudjeluju u postojećim schemama? I ne bih voljela da e, ovdje udomljavamo ili zapošljavamo mlade kojima e, to i nije potrebito. Dakle, sada ću dati riječ komisiji. Kolega Franz iz e, glavne uprave za obrazovanje i kulturu Gospodine Frans, izvolite. Hvala, dobar dan. Ja dolazim iz glavne uprave za obrazovanje i kulturu. Odgovoran sam za Evropske snage solidarnosti, za taj program sada i za pripremu nove spravne osnove. Vratit ću se na neka vaša pitanja. No, na početku želim zahvaliti na komentarima i sugestijama koje sam čuo. Uzeo sam na znanje i zabilježio sve. A sada želim naglasiti da humanitarna načela su u potpunosti ugrađena u ovu uredbu. To su spomenuli već kolege. To je ugrađeno u uredbu i mi od toga ne odustajemo. A sada Što se tiče predloženih amandmana, pitanja koji su povezani sa e, dobnom granicom od 30 godina, zašto smo stavili ovu granicu od 30 godina? Pa tri su razloga za to rekao bih. Prvo, podsjećam da pravna osnova u ugovoru o funkcioniranju Europske unije koju koristimo, članak 214.5 govori o sudjelovanju mladih europljana, mladih europljana u operacijama humanitarne pomoći. E, spominje se um, contribution, odnosno doprinos imenica a mogu vam i prečitati radni dokument Komisije o situaciji mladih je u Europskoj uniji iz 2018. koji jasno kaže da populacija mladih studenata u Europi prestaje rasti u dobi od 29, odnosno 30 godina. Što znači da nakon 30 godina velika većina mladih u Europi radi, odnosno već je zaposlena. Druga stvar, druga stvar koju želim naglasiti kada smo počeli unutarnju evaluaciju programa iz 2017. godine, jasno se pokazalo da stariji volonteri, dakle ljudi koji su bili stariji od 30 godina, objavljivanje potreba za takvim ljudima nije završilo uspješnim zapošljavanjem takvih pojedinaca. I treće, već sada dvije trećine poslanih ili razmištenih dobrovoljaca jest mlađe od 30 godina. A ono što najvažnije mogu reći o ovome jest upitati se koji je cilj programa Evropske snage solidarnosti, ovako kako su sada zamišljene, ne usredotočuju se na operacije humanitarne pomoći kao takve, već na doprinose podrške mladih ljudi tim operacijama. Dakle, učiti, razvijati taj osjećaj u mladima. Mi ne želimo stvarati skupinu profesionalaca i na neki način zamijeniti ljude koji to rade, zato što će ti dobrovoljci biti slan, poslani u operacije besplatno, dobrovoljno. Drugo pitanje, koga se dotiču ove scheme, do kojih ljudi dolazimo, to je iznimno važno pitanje. Mi intenzivno radimo na tom pitanju. Imamo iskustva, imamo više od 20 godina Evropsku dobrovoljnu službu ili službu volontera. U ovom trenutku jedan od trojice volontera jesu mladi ljudi sa manjim mogućnostima. Dakle, to nisu oni uobičajeni sumnjivci koji sudjeluju u razmjeni studenta ili koji i pohađaju važna skupa sveučilišta. Ne, to su ljudi koji možda nemaju dovoljne kvalifikacije i sudjeluju u programu. Želimo raditi na tom aspektu. A da bismo radili na tom aspektu, nužna su nam tri važna koraka. Prvo, strategija. Strategiju imamo, a to je raditi na trenutačnoj provedbi Drugo, trebate imati odgovarajuće formate, na primjer mladi ljudi koji su skromnih prilika radije djeluju u skupini, a ne kao pojedinac. I treće, treba vam odgovarajuća financijska pomoć. Raditi s mladim ljudima koji dolaze iz nepovlaštenih okolnosti košta više novca nego, e, na primjer, uzeti nekoga ko dolazi iz e, e, sa sveučilišta ili već ima određena iskustva. Zbog toga smo uvjereni da je prijedlog komisije e, prijedlog koji uzima u obzir usredotočenost na mladenu ljude, na uključenost, na razmjeru uključenost. Mi smo predstavili ovdje vrlo jednostavnu e, i shvatljivu e, uredbu. Jedna stvar koju ste vi, gospođo predsjedateljice, pitali malo prije, odnosi se o e, aktivnostima izgradnje kapaciteta, dakle kapacitete e, lokalne zajednice, kako ih iskoristiti. To je sadržano u prijedlogu. Takva vrsta aktivnosti će se nastaviti i dalje. No, vi ste u pravu. Ako se fokusiramo na mlade ljude iz Europe, a izgradnja kapaciteta bi trebala biti komplementarna glavnoj e, svrsi ove ideje. I na kraju, financijska podrška koju dajemo ljudima. Vi ste rekli da ne trebamo imati neplaćena radna mjesta ili neplaćeno naukovanje, vježbeništvo i sl. Mislim da trebam jasno reći što znači volontiranje za mlade ljude. To je nešto što mladi ljudi rade besplatno, ali to ne zamjenjuje glavnu aktivnost koju određena organizacija obavlja, a to je nužno za funkcioniranje te organizacije. Vrlo smo oprezni u našem postupanju čak i unutar Europe jer ne želimo da volonteri zamjenjuju nekoga na normalnom radnom mjestu. Mi znamo kako to učiniti u Europi, a zajedno ćemo s kolegama iz eko razviti slične sustave i za humanitarnu pomoć. A sada kada raspravljamo o budućoj provedbi, jasno je da postoje neke posebnosti, neke posebne karakteristike kada radite kao humanitarac ili osoba koja je prošla određeni trening, dobila potvrdu određene organizacije zato što nam je sigurnost mladih ljudi iznimno važna, iako nećemo ići naravno u regije koje su e, obilježene ratnim sukobima ili slično. Dakle, sigurnost je prioritet. Nadam se da sam odgovorila na vaša pitanja. Ako imate potrebe za daljnjim objašnjenjima, stojimo vam na raspolaganju. Pa hvala vam na ovoj strategiji. Nije da ja očekujem da ih se plati za njihov rad, ali da e, financijski problemi ne bi trebali biti prepreka volontiranju jer mladi ljudi koji dolaze iz obitelji koje ne mogu platiti put, koji ne mogu snositi troškove vezano uz to. Na primjer, imamo mlade volontere Nažalost, čuli smo priče o tome da treba i zaštititi e, štićenike od onih koji ih štite, od volontera. Dakle, ljude treba ipak na neki način provjeriti jer neki će raditi s djecom u zemljama u razvoju. Treba postojati neki screening. Kako ćemo to raditi? Hoćemo li se oslanjati na same organizacije da to rade? pa uvođenje, e, uvođenjem europskog, europskih snaga solidarnosti e, uveli smo novitet. Mi smo se do sada značajno oslanjali na organizacije koje su certificirane i koje su provjeravale da volonteri imaju ispravnu motivaciju, ali i ispravne vještine i kompetencije da bi se nosili s pojedinim situacijama i radili s pojedinim ciljnim skupinama. A sada pružamo e, dodatnu podršku jer mladi volonteri moraju pokazati interes time što će se registrirati na portalu e, snaga solidarnosti a to će im omogućiti e, pojedine online edukacije prije nego što odu na skuplje edukacije licem u licu i to će e, E, pokazati koji je put učenja te, tog pojedinca kako bi se vidjelo je li spreman za pojedine zadatke. E, slično je i kada je riječ o radu s djecom ili volonterima unutar Europe. Organizacije daju veliku potporu, ali i strukture za provedbu programa tu pružaju potrubu, potporu. Pa ja e, sam na primjer e, e, u upravi jedne škole i policija provjerava tko sam ja, imam li kakvih kaznenih djela i tako dalje. Dakle, trebamo štititi ne samo ljude koje šaljemo, nego i onima, one kojima će oni pomagati. Imamo li još pitanja prije nego što zatvorimo ovu točku? Mikrofon, molim. Mikrofon. Pa prije nego što zahvalim Kristijanu na pomoći u izradi ovog teksta, što sam prije zaboravio i zbog toga se ispričavam, želio bih reći i sljedeće. Slažem se s velikim dijelom onoga što je rekla komisija gospodin Guerrero i druge kolege ono što je važno je da mi pokušavamo oživjeti duh volontiranja i kulturu volontiranja. Mi ovdje ne govorimo o e, vojsci plaćenih volontera. Oni koji rade u volonterskom sektoru imaju neku svoju karijeru i mi Dakle, oni će na samo neko vrijeme dragovoljno dati svoje vrijeme i svoj rad. Napustit će svoje radno mjesto i zato je ideja da im se to na neki način nadoknadi. I zato smo rekli da nam trebaju određena sredstva da bi te snage funkcionirale ali e, to se ne može e, provoditi kroz neko golemo administrativno tijelo. Već trebamo minimalnu, vrlo e, tanku administraciju. Što su više ljudi učili, to je manja vjerojatnost da će volontirati. Međutim, iz mog osobnog iskustva ja sam sudjelovao u najmanje 150 misija u područjima gdje je bio rat i nije bilo volontera koji su se vratili dva put. Volonter ode jednom i neće se više vratiti u ratnu zonu. Dakle, ako želimo angažirati volontere. Mislim da u tome nećemo uspjeti do 2020. godine. Zahvaljujem na vašim komentarima. Rok za amandmane je ponedjeljak 3.12. u 6 sati, a glasovat će se na našem sastanku u siječnju. Prelazimo sada na zadnju točku, točka 30. Riječ je o pitanju. Imamo dva pitanja za komisiju. Prvo pitanje sam postavila ja, Petras Aust Trevicius eh, koji je na čelu eh, odbora za odnose s Afganistanom i Judith Sergentini. Riječ je o eh, financiranju reintegracije u Afganistanu. U oči konferencije u Briselu o Afganistanu objavljen je dokument Joint Way Forward, zajednički put naprijed i e, tu je paket koji treba financirati reintegraciju ljude koji su vraćeni u Afganistan. E, zanima me e, što se događa, kako se troši taj novac, da li se troši samo na one koji su deportirani iz Europe ili je riječ i o reintegracije povratnika iz susjednih zemalja kao što su Pakistan i Iran to je prvo pitanje. Ne znam tko od komisije je ovdje da odgovori, a Jean Reville će odgovoriti. Vidjela sam da ste ušli. Izvolite, imate riječ. Hvala puno, hvala. Pa evo, ja sam sada odgovoran za jedan dio Azije, ne za Afganistan, ali ću se potruditi odgovoriti na vaša pitanja. Prvo nekoliko riječi o pitanju, odnosno prijeći ću odmah na odgovor. Nastojat ću skratiti. Imamo vrlo dugačak i detaljan odgovor, pa možete li nam to dati napismeno? Ove brojke možemo u miru poslije proučavati. Da, svakako ću vam dati ovaj detaljan tekst koji sadrži niz brojeva, jer je teško to na brzinu zabilježiti i razumjeti e, e, kako se to zbraja. Dakle, potpora za održivu reintegraciju je 194 milijuna eura. To je cijeli blok. To je e, u potpunosti financirano po DCI, e, odnosno Development e, Cooperation Instrument. Od toga je potrošeno jedan dio, a ostatak će u prvoj polovici 2019. godine E, dakle, 57 milijuna je isplaćeno do sada. Udio sredstava između tri komponente u dokumentu Joint Way Forward e, su sljedeće. Prvo, paket poticaja 39 milijuna, podrška Međunarodne organizacije za migracije za program rada 18 milijuna, a treći element sprječavanje nezakonitih migracija poboljšanjem zaposlenosti 29 milijuna eura. Uz ta tri elementa e, koja su jasno navedena u dokumentu Joint Way Forward potrošili smo i oko 53 milijuna uglavnom da se pokrije pristup socijalnim e, službama e, zatim dodjeli zemlje povratnicima i e, zajednicama koje su domaćini u Afganistanu. E, pristup se e, temelji na potrebama i treba podržavati povratnike i zajednice kamo dolaze neovisno o tome odakle se vraćaju. Kada je riječ o povratnika iz e, država članica uzima se u obzir paket e, e, odnosno ono što plaćaju države članice. Povratnici iz Irana i Pakistana u prosjeku imaju veće potrebe i tu su korisnici mnogi povratnici iz tih zemalja i e, oni koji su raseljeni unutar države, a to je 96% e, korisnika, a 4% su oni koji su se vratili iz država članica. Do 2016 godine je obećano više od 21 tisuća povratnika kojima se pomoglo. A aktivnosti e, uključuju e, mogućnosti zarade za život, e, tehnička obuka i profesionalna radna obuka, provedba raznih programa. To je Dakle, oko pola milijuna pojedinaca se očekuje da će imati koristi od tih potpora. Partneri su brojni, Svjetska banka, UNHCR, UNICEF, UN Habitat, UNESCO, IOM, GEZA, ITC i niz drugih nevladinih organizacija koje neću ovdje, koje neću sad spominjati zatim stabilnost i sigurnost. Sve veći broj ljudi ima potrebu za e, potporu i pomoć pri reintegraciji a E, ova pomoć od Europske unije e, ublažava sigurnosne rizike. Naravno ovdje imamo niz detalja projekata, neću to sve sada čitati, ovo je vrlo složeno, ali vrlo rado ću vam dati ovaj tekst e, iz kojeg sam čitao kako biste imali sve ove detaljne brojke i proučiti ih. Puno hvala. Puno vam hvala. Ja bih samo nešto pitala o ovim brojkama. Tu je jako puno brojki. Rekli ste da je 21 tisuća ljudi do sada primilo pomoć. Je li to točno? Da, povratnici a samo 4% njih su iz e, država članica. Oko 96% je iz susjednih zemalja, Pakistana i Irana a ovih 500 tisuća što je to? Pa 21 tisuća su oni iz Irana, Afganistana, ali i raseljenih unutar Afganistana, a 500 tisuća je e, sveukupan broj ljudi e, kojima koristi ova pomoć. Dakle, to nisu samo povratnici, već i zajednice e, kamo se vraćaju. Dakle, tu imamo i dodjelu zemljišta i tako dalje i to je već pola milijuna ljudi. Ima li još pitanja? Ako ne, reći ću hvala. Ne vidim ovdje Šantal. Ne. Jel tu? Ne. A sljedeće pitanje. Dobro. Hvala na pitanju, odnosno na odgovoru. I još jedno pitanje E, koje se odnosi na šume. E, postavila ga je Heidi Hautola i koja moli komisiju, e, odnosno pita što su učinili nakon rezolucije parlamenta iz rujna ove godine. Rezoluciju smo zatražili da komisija odnosno napravi akcijski program za šume Eh, Heidi, možda bolje da vi to eh, <laughs> sažmete. Da, bio je ovo dobar uvod. Naime, u izvješću koje smo usvojili u rujnu, koji se odnosi na transparentno i odgovorno korištenje prirodnih resursa, naročito šuma, e, parlament je zatražio od komisije da odmah pokrene jednu dubuku e, procjenu utjecaja te konzultacije sa dionicima koje bi uključile lokalno stanovništvo i koja bi uključivala žene. Dakle, kako bi se djelovalo dakle da bi se dobio jedan smisleni akcijski plan Europske unije za borbu protiv krčenja šuma i protiv degradacije šuma. E, u tom kontekstu smo pozvali da se pazi na, krčenje, e, na kršenje <laughs> ljudskih prava te da se e, kada se daje tehnička pomoć zemljama, traži da se nju investira upravo u E, borbu protiv krčenja e, šuma i dakle za dobrobit lokalnog stanovništva. I eto moje pitanje jednostavno što je komisija učinila, odnosno kako je postupala da bi ispunila ovu molbu o e, utjecaju na okoliš i konzultacije sa dionicima. Očito niste Šantal, ali ne znam točno tko jeste ne, nisam doista Šantal. Ja sam Patrice Musi, ali radim u, Šantal, istom odjelu gdje je Šantal Marin i bavim se upravo sektorom e, šuma i šumarstva. Kao prvo, e, komisija pozdravlja rezoluciju Europskog parlamenta i e, rujna i koji se odnosi na odgovorno korištenje prirodnih resursa, naročito šuma. Što se tiče krčenja šuma komisija baš kao i parlament također smatra da je to jedno složeno pitanje koje traži integrirani intersektorski pristup. Bavljenje problemima krčenja šuma i degradacije šuma je svakako dio Eh, ukupnog rada komisije eh, na eh, programu za održivi razvoj iz 2013. a isto tako i na obaveze preuzete prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama. Na temelju studije iz 2013 procjena utjecaja e, potrošnje Europskoj uniji na krčenje šuma u trećim zemljama. Isto tako studij izvedivosti e, koja je nedavno objavljena 2018. također povezane sa e, degradacijom šuma e, i e, na temelju toga komisija planira ubrzati, intenzivicirati svoj rad na borbu protiv krčenja šuma i degradacije šuma. Cel će biti da se bolje komunicira o već poduzetim akcijama, dakle da ih se prikaže o čemu se radi, te da se osigura bolja provedba i koherentnost postojećih politika i instrumenata, a isto tako da temu e, degradacije uključi u sve druge politike. Komisija je već poduzela široke konzultacije sa zemljama partnerima, sa europskim državama, e, kao sa e, civilnim društvom, upravo o aktivnostima i mjerama koje treba uključiti u politički okvir e, u odnosu na degradaciju. Dakle, 2017. je organizira konferencija o nezakonitom su sjeći stabala. E, sad ćemo imati e, javne konzultacije e, preko web platforme kako bismo dobili mišljena i stajališta široke javnosti. Eto, to je ono što mogu reći. Hvala. Heidi, bi željela nešto još dodati? Samo da nastavim na ovo što ste rekli. Vrlo mi je drago što sam čula ovo o konzultaciji koja će se pokrenuti, će se pokrenuti. I nadam se da će taj posao donijeti neke rezultate već u e, našem mandatu. E, planirate li e, išta tako odnosno što konkretno očekujete do kraja mandata? Mi se nadamo. Samo da, da razjasnim nešto. Mi još uvijek čekamo na zeleno svjetlo koje nam moralo dati glavno tajništvo kako bismo počeli provoditi ovo u dijelo. Dakle, mi radimo na, na toj temi, ali postoje neki propisi, neke procedure koje se moraju poštivati. Dakle, mi e, ćemo, mm, smo zadili program, e, treba će jedno četiri tjedna kada pokrenemo e, taj program, onda nakon toga tek tada možemo početi sa javnim savjetovanjem. Što se tiče komisije, mi bismo voljeli e, imati sve to spremno do travnja 2019. ali da kako sve ovisi o tome kada ćemo dobiti zeleno svjetlo. U redu, hvala. Mislim, Heidi, u redu? Tako. Ako mi dozvolite još jedno kratko pismo, jer sve ovo vrlo zanimljivo i neke države članice su kroz Amsterdamsku e, deklaraciju, odnosno kroz partnerstvo Amsterdamske deklaracije pospitale, e, potakle istu temu i mislim da je vrlo važna. Pa bi me zanimalo razmatrali o obvezujućoj, odnosno obaveznoj dubinskoj analizi u lancu opskrbe. Dakle, u onome, onoj studiji izvedivosti koju ste spomenuli, da li se tu to razmišlja, molim vas samo da ili ne ako možete kratko odgovoriti, jer moramo brzo završiti. Pa mi smo sada u početnoj fazi i ne mogu reći što će biti uključeno u, u našoj komunikaciji, ali svakako ćemo se oslanjati na ono što dobijemo iz studije izvedivosti. Hvala vam. Heidi i drugima koji ovo zanima. Sutra e, imamo jedno događanje poslala sam pozive e, obraniteljima ljudskih e, prava od koji mnogi brane upravo čizme. Imat ćemo dakle izložbu, bit će ljudi iz e, DEFKO-a koji će nam govoriti o aktivistima dakle, koji se bore za ljudska prava. Mogu li ja nešto najaviti za sutra ujutro? Jer a vezano za ovu temu. Naime, kao što ćeš se e, sjetiti, imamo e, jedan vrlo inspirativno događanje e, vezano, u, srpnju smo imali, vezano uz kavu i kakao, a sutra ćemo ti i ja biti domaćini jednog događanja u 9.30, a to je reguliranje, pravno reguliranje tema vezane uz rad djece u opskrbi e, kakaom i kavom. Dakle, tu sad imamo pritisak upravo samih tvrtki e, koji nakon svih dobrovoljnih inicijativa sada žele da se e, postavi nešto što će biti obvezujuće. Sutra imamo i neformalni sastanak sa nevladnim organizacijama iz Vojsa od 3 do 5 a onda nakon toga imamo zajednički sastanak sa odborom Agri na kojoj ćemo e, dobiti informacije o globalnom samitu za borbu protiv gladi i neishranjenosti. Dakle, evo, ćemo vam još podsjetnik na ta dva događanja. Nitko mi se nije javio s nekom točkom pod razno ili s nekom temom pod točkom razno ali što se tiče sljedećih sestanaka, ne znam ni da vam kažem, svugdje piše možda, možda, možda, treći prosinca, možda, 10. i 13. možda u Strasburu i... Aha, ne, to je sada sigurno dobro, znači 10. prosinca od pola 8 do pola 10 na večer predstavljanje laureata nagrade Saharov u Strasburu zajednično sa AFET-om. Zahvaljujem svima, a koordinatori će imati svoj sastanak za nekoliko minuta, dakle samo kratka pauza. E, eto, kratka pauza i ovaj, onda nastavljamo koordinatori. Doviđenja.